Ladies and gentlemen. Poštovane dame i gospodo, lijepo vas molim da zauzmete svoja mjesta. Ovime vas srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu. Iznimno mi je drago što je organizirana današnja konferencija. Velika nam je čast što možemo pozdraviti predsjednika Verhovne rade, a s nama je isto tako i predsjednik Europskog parlamenta. Posebno nam je osim toga drago što je s nama i gospodin povjerenik Han, e, kao i gospodin Pet Cox, koji je odradio važan posao u ime Europskog parlamenta u suradnji i u aktivnostima zajedno sa Ukrajinom. Jako mi je drago što ste došli iz uh, Ukrajine, što ste došli ovamo u Europski parlament. Pozdravljam i veleposlanika Durbinskog. Mislim da sve ono što sam uh, radio i što smo radili u skupini za potporu u smislu razvoja posebne platforme za suradnju predstavlja nešto što je iznimno važno. Jer sam događaj ratifikacije sporazuma o pridruživanju bio je iznimno važan događaj koji su istodobno potpisali gospodin Šulc i gospodin Grojsman ovdje u Europskom parlamentu, a isto tako i u Verhevnoj radi. Taj sporazum je podloga za našu suradnju. Kolega Plenković u ime Europskog parlamenta ima mandat da vodi ovaj projekt suradnje sa Ukrajinom a iznimno mi je drago i što je s nama kolega Pet Cox, bivši predsjednik Europskog parlamenta koji sudjeluje u ovim aktivnostima. Ono što želimo ostvariti je osigurati sposobnost za provedbu reformi u Vrhovnoj radi. Temeljem e, iskustava u parlamentarnim aktivnostima mi vam vjerojatno možemo biti od pomoći što se tiče programa za provedbu reformi, a isto tako što se tiče aktivnosti u parlamentu koje se temelje na različitim sustavima donošenja odluka i većine. Tu smo mi suočeni s svojim problemima i vi imate svoje probleme. I to su pitanja o kojima ćemo intenzivno razgovarati i tijekom sutrašnjeg dana. E, naše je težište na samoj provedbi reformi. To su reforme koje su pred vama, njihov je cilj e, osiguranje funkcioniranja pravne države, e, sposobnost e, provedbe ustavnih izmjena, provedba reformi koje su potrebne kako bi se mogao provoditi sporazum iz Minska određeni dogovori nisu bili mogući zato što nisu postojali preduvjeti za to, a sve su to pitanja o kojima ćemo razgovarati u zasebnim radnim skupinama. Nadam se e, da će naša suradnja i naša diskusija iznjedriti rezultate i da ćemo na koncu ostvariti cilj, a to je funkcioniranje pravne države i demokratskih načela u Ukrajini, funkcioniranje država temeljem e, tržišnih načela, a isto tako i demokratskih načela. Ja osobno želim istaknuti da smo mi i nadalje odlučni pružati vam dalje podršku što se, tiče, što se tiče vaših aktivnosti u odnosu na Rusiju a sve dok se ne provede sporazum iz Minska, sankcije se neće ukinuti u odnosu na Rusiju. A sada dajem riječ kolegi Plenkoviću. Brok, poštovani predsjedniče Šulc, poštovani predsjedniče Vrhovne rade, gospodine Grojsman, uvaženi povjereniče Han, dragi Petrik, uvažene dame i gospodo, meni je veliko zadovoljstvo kao članu Europskog parlamenta zaduženom za provedbu programa institucionalne pomoći i razvoju kapaciteta vrhovne rade biti na ovako izuzetno posjećenom početku ukrajinskog tjedna u Europskom parlamentu. Moram reći da je za mene kao šefa delegacije za odnose sa vrhovnom radom i supredsjedatelja parlamentarnog odbora za pridruživanje zajedno sa mojim prijateljem Ostapom Semerakom za niz mojih kolega koji su ovdje sa vama iz Europskog parlamenta svaki tjedan tjedan Ukrajine. Dakle, ne samo ovaj. I to govorim kao prijatelj, kao kolega koji će učiniti maksimalan napor u mandatu ovog Europskog parlamenta da vam pomognemo mirno reintegrirati vaša okupirana područja i dijelove oblasti Donjecka i Luganska i ilegalno aneksirani Krim a isto tako da vam maksimalno pomognemo u provedbi sporazuma o pridruživanju zajedno sa Europskom komisijom, sa našom delegacijom i sa predanim radom kojeg radi veleposlanik Tombinski. E, izvrsno izvješće koje je pripremio predsjednik Cox zajedno sa stručnjacima, koje je rađeno na uključiv način, budući da su tu sudjelovali i brojni drugi akteri i instituti koji već godinama pomažu vrhovnoj radi da osnaži svoje kapacitete, bit će nam vodič za konkretne reforme koje mislim da će biti na dobrobit i vrhovne rade i ukupnog demokratskog i političkog sustava Ukrajine, te na neki način pripremiti vaš parlament da bude spreman za one buduće faze europskoga i pridruživanja i pristupanja. Posebno mi je drago da je ova inicijativa uslijedila nakon promatranja parlamentarnih izbora prije godinu i četiri mjeseca kada sam u svom izvješću i predsjedniku Šulcu i predsjedniku Broku predložio da organiziramo ovaj ukrajinski tjedan, a danas ga evo realiziramo i vjerujem da on predstavlja početak nove faze naših institucionalnih odnosa, ali i administrativne suradnje koju će potpisati glavni tajnici i Europskog parlamenta i Vrhovne rade. Želim svima nama puno uspjeha u radu ova tri dana. Hvala vam lijepa. Äh Hvala lijepa, poštovani kolega Brock poštovani gospodine Plenković. E, kao prvo dopustite da izrazim dobrodošlicu prijatelju Grojsmanu, kolegi iz Ukrajinskog parlamenta. I istodobno želim izraziti dobrodošlicu svim kolegicama i kolegama. Pozdravljam gospodina povjerenika Hana, a posebnu dobrodošlicu želim iskazati gospodinu Petu Koksu, bivšem parlamentu Europskog parlamenta, bivšem predsjedniku Europskog parlamenta. Poštovane kolegice i kolege, sve ono što je navedeno u mom govoru ja sada neću čitati zato što su to već rekli prethodni govornici. E, to s jedne strane pokazuje koliko su pametni obojica kolega jer e, oni E, naravno e, drže jako dobre i pametne govore ako kažu već unaprijed ono što sam i ja želio reći. No, e, želim vam zahvaliti što ste došli ovamo u Europski parlament, jer mi u ovom trenutku stvaramo povijest. Ono što radi Ukrajinski parlament u suradnji s Europskim parlamentom je nešto što nikada prije nije postojalo. E, tu bih spomenuo i zajedničku ratifikaciju e, koju nam je omogućila moderna telekomunikacijska tehnologija kada smo istodobno potpisali e, sporazum o pridruživanju, a tu su iznimno važne i programatske smjernice naše suradnje. I sve to mogu označiti jednim jako pozitivnim i nezapamćenim primjerom eh, koji će imati iznimno pozitivne implikacije i za druge parlamente koji na sličan način žele surađivati s nama. Ovo je nešto što izaziva pozornost. Postoje kolege iz drugih zemlja, zemalja koji su mi se obratili i zapitali ne bi li mogli pokrenuti sličan postupak kao onaj koji vi vodite sa ukrajinskim parlamentom. E, to pokazuje da u demokraciji, u suradnji, u svrhu demokratizacije doista e, idemo jednim vrlo zanimljivim zajedničkim putem i to je put kojim dalje trebamo ići. E, pozdravio bih sve kolegice i kolege iz Ukrajinskog parlamenta, a isto tako i zastupnike Europskog parlamenta, zato što E, jako mi je drago što ste ovdje i ja vjerujem da u ova turbulentna vremena trebamo e, surađivati. Vremena su turbulentna u Ukrajini, a i ovdje. Mi s velikom pozornošću pratimo rasprave parlamenta u Kijevu. I svaki put kada e, vas vidim na ekranima, pomislim kako je moj posao krasan. Naravno, pozicija predsjednika Europskog parlamenta e, je doista e, nešto što je posebno, ali rasprava e, u vašem parlamentu, da to fino kažem, ne trpi od manjka vitalnosti. Ono što je nama potrebno u ovim turbulentnim vremenima je Ukrajina koja je stabilna. E, pred nama kao Europskom unijom stoje nezapamćeni izazovi. U neposrednom susjedstvu zbivaju se dramatični događaji koji postavljaju zahtjeve na naš osjećaj za ljudskost, humanitarnost. Ovo je vrijeme humanitarne krize. Izbjeglička kriza može se prevladati samo uz pomoć solidarnosti. Solidarnost nije nešto što smijemo dovoditi u pitanje. Solidarnost je nešto što vrijedi prema unutra, a isto tako kao akt solidarnosti Europske unije prema van. E, prošli tjedan ovdje u ovom domu posjetio me predsjednik Libanonskog parlamenta. Libanon ima 4 milijuna stanovnika, a primio je 1,5 milijun izbjeglica. To znači da skoro 30% onih koji žive u njihovoj zemlji su izbjeglice a Europska unija se ne može dogovoriti oko toga e, hoće li e, uspjeti podijeliti e, milijun izbjeglica u 28 zemalja. I upravo zato smatram da mi s velikom pozornošću trebamo obratiti pozornost sami na sebe i ono što mi radimo jer kada iznosimo komentare prema van i postavljamo zahtjeve prema drugima, moramo postavljati zahtjeve i prema sebi i isto tako ih i ispuniti, jer vjerodostojnost Europske unije ovisi i o tome da bude vjerodostojna prema unutra. Vjerodostojnost znači da se ispunjavaju preuzete obveze i obećanja i zato ovdje izrijekom želim reći da ekonomska i financijska suradnja Europske unije s Ukrajinom predstavlja središnju temu i to neće ostati na obećanjima. Tu će doći do konkretnih mjera, ali o tome će gospodin povjerenik e, nešto reći kasnije i govorit će o zahtjevnim pitanjima kao što je vizna politika. A mi u Europskom parlamentu moramo voditi računa i biti blagonakloni kada se ispune kriteriji. Od srca zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos i doprinijeli uspjehu suradnje e, koji su dali doprinos izvještaju Peta Koksa. Pet Koks mi je podnio taj izvještaj. I ono što tražimo je nastavak daljne aktivnosti, jer nema nikakvog smisla unijeti određene preporuke u izvještaj, a na koncu taj izvještaj staviti u ladicu. Moramo razmišljati o tome kako te preporuke Peta Koksa provesti u dijelo i ja bih osobno bio iznimno zahvalan ukoliko bismo to jasno definirali i rekli i predložili da bi bilo dobro da kolega Pet Cox i dalje bude uključen u samu provedbu tih preporuka jer Pet Cox e, nije samo Irac, u srcu je u međuvremenu postao i Ukrajinac e, i zato se od srca nadam da ćemo moći dalje e, nastaviti ovaj projekt uz njegovu suradnju. Svima vama zahvaljujem na suradnji i jamčim vam, vjerujem u ime većine zastupnika u Europskom parlamentu da ćemo vam e, biti spremni pružiti potporu, pružiti potporu vašoj zemlji pred kojom su veliki izazovi, jer vaša zemlja, slično kao i Europska unija, bori se za budućnost. Treba vam potpora, a tu ćete potporu od nas, zastupnika u Europskom parlamentu, i dobiti. Hvala lijepa.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 E, odbori su zatrpani zakonodavnim e, prijedlozima. E, problem je tu i političke kulture. Samim time oslavljuje se institucija. To je jedno od najtežih nasljeđa iz prošlosti. Htio bih zahvaliti predsjedniku Šulcu, gospodinu Broku i gospodinu Plenkoviću na podršci koje su nam pružili tako što su poslali misiju za procjenu e, potreba za vrhovnu radu. Hvala vam na otvorenosti te na volji za zajedničkom suradnjom kako bi se uvele promjene u vrhovnu radu. Doista sam vam zahvalan na suradnji. Također bih htio zahvaliti predsjedniku e, Koksu na e, kvalitetnoj i nepristranoj ocjeni sadašnjeg stanja misija koju on predvodio e, e, pokazala je da u posljednjih nekoliko mjeseci on doista misiju predvodio e, na kvalitetan način. Jasno bih htio reći da izvješće koje danas predstavljamo je zajedničko izvješće kojim su doprinijeli i ukrajinski parlamentarci. Upravo to zajedničko vlasništvo nad izvješćem će nam omogućiti da razredimo načine da se te e, reforme i provedu. Mi bismo se trebali baviti politikom, to je naš cilj, i mi bismo isto tako trebali ostvariti težnje ukrajinskog naroda. To je naš doprinos održivoj budućnosti Ukrajine naš parlament treba biti snažnija institucija koja se temelji na vladavini prava i e, to bi tako trebalo biti neovisno o tome tko je u oporbi, a tko u vladi, odnosno tko predsjedava parlamentom. E, ta povijesna reforma trebala bi se e, baviti time, ne bi se trebalo baviti individualnim potrebama, već institucionalnima. Nadamo se da će prijetnje s kojima se suočavamo e, prestati biti stalne, odnosno da će proći. I e, bitno je da damo doprinos e, rješavanju svih kriza iz posljednjih godina. Snažan parlament će imati manje kriza i lakše će biti naći izlaz iz krize. To će biti naša zajednička profesionalna pobjeda. Kad govorimo o reformama, dragi kolege, one same sebi nisu svrha i uvjeren sam da će provedba ovog našeg zajedničkog ambicioznog plana oživjeti europski parlamentarni duh u, Ukrajini. Nakon provedbe tih reformi doći će do renesanse institucionalnih kapaciteta ukrajinskih tijela zajedno prema pobjedi. Hvala. Äh, Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Riječ ima sada predsjednik Cox. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vrhovne rade, gospodine povjereniče, gospodine e, Brok, gospodine Plenković, e, gospodine Vila veleposlaniče Tombinski, uvaženi gosti. Ovo je za mene jedan vrlo emotivan trenutak. Zato što vidim ovako velik odazu, odaziv u ovom trenutku. A okupili smo se kako bismo razmijenili sva mišljenja i kako bismo pokazali odlučnost i volju da zajednički djelo, djelujemo u vašem interesu i u našem kolektivnom interesu. Htio bih e, čestitati Vrhovnoj radi Europskom e, parlamentu na poduzimanju ove jedinstvene inicijative. Hvala i gospodinu Plenkoviću, gospodinu Broku, što su predvodili ovu inicijativu od posljednjih parlamentarnih izbora. Ja zapravo ne trebam uh, podnijeti zasluge za izvješće jer je to bio rezultat kolektivnog rada. Sada treba priznati i zahvaliti zaposlenicima, odnosno timu iz Europskog parlamenta na profesionalnom doprinosu, kao i ukrajinskim konzultantima koji su unijeli jako puno profesionalizma u ovaj posao. Naravno, e, njima smo i osobno zahvalili u našemu dokumentu. Hvala i organizacijama civilnog društva te međunarodnim partnerima i organizacijama koje su nam, e, koji su nam pomogli u našemu radu. Posebno bih htio zahvaliti predsjedniku Grojsmanu, šefovima klubova, predsjednika odbora i zastupnicima. Mnogi od njih su podijelili svoja razmišljenja s nama, a mnogi od njih su i ovdje. Isto tako hvala i onima koji rade u administraciji Vrhovne rade što su nam otvorili svoja vrata i omogućili da prikupimo informacije tijekom naše misije. Imali smo čast e, susresti se sa brojnim kvalitetnim ljudima. Neki od njih rade u prilično teškim okolnostima. Možemo promijeniti okolnosti, a pritom mislim da im možemo omogućiti da naprave sve što mogu za dobrobit svoje zemlje. Obično se događa da politika i snažne ličnosti e, idu zajedno. Isto tako se vrlo često događa da kad je riječ o postsovjetskom području, određene političke ličnosti su e, živjele par, odnosno djelovale paralelno sa slabim e, parlamentarnim institucijama. E, kao što se može iščitati iz izvješća, naše je snažno uvjerenje da promjena, promjena odnosno demokratizacija institucija, društva i pravosuđa u Ukrajini počiva na izgradnji snažnih i e, neovisnih institucija. Jean Monnet je nakon drugog svjetskog rata e, nadahnuo e, proces europske integracije. Monet je rekao, ništa nije moguće bez ljudi. To je bilo tada. Danas bismo rekli, danas ništa nije moguće bez muškaraca i žena. Isto tako je rekao, ništa ne traje dugo ako nema institucija. I to je ključno, ključna stvar koju treba shvatiti ako se želi postići napredak. Posljednjih godina e, Ukrajina je istraumatizirana. Krv nevinih ljudi koja je prolivena na trgu Majdan tijekom revolucije za dostojanstvo. E, krv je prolivena i u Donbasu htio bih e, citirati velikog e, filozofa iz e, doba pro, prosvjetiteljstva. David Hume je rekao sljedeće. Kada počnemo zajedno raditi, dođe do pravog cijeljenja. Kada prolijevamo znoj, a ne krv. Kad je riječ o gospodinu Grojsmanu, e, kad je riječ o gospodin o, o šefovima parlamentarnih klubova, e, partnerima i civilnom društvu koji su svi zajednički razgovarali, razgovarali o budućnosti Ukrajine. Razgovarajući sa svima njima, dovelo me do, e, došao sam do uvjerenja da zapravo vi svi radite tako da želite prolijevati znoj za boljitak Ukrajine. Civilno društvo, e, zastupnici, e, članovi vlade, svi vi, postoji, postoje različiti skriveni i poznati interesi. Htio bih također spomenuti sljedeće. 1961. godine e, u Washingtonu mladi predsjednik Kennedy održao je svoj inauguracijski govor. On je rekao nešto Amerikancima što bih ja danas poručio Ukrajincima. Ne pitajte što vaša domovina može učiniti za vas, već kao Ukrajinci pitajte, pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju. Ovo izvješće jedan je korak u tome smjeru. I htio bih vam reći da se pokazalo i jučer, sinoć i danas sam shvatio da sam doista dirnut koliko je vodstvo Ukrajine eh, spremno raditi za isti cilj. I to se vidi ovdje u Briselu i nadam se da ćete to vratiti i u Kijev. I ako svi bu budete željeli isto i zajedno prolijevati li znoj, uspjećete u izgradnji nove Ukrajine. Svi ćete vi dobiti primjerak našeg izvješća nakon završetka e, ovog sastanka izvješće također biti dostupno i na internetu na stranicama Europskog parlamenta od večeras i to na engleskom i ukrajinskom jeziku. Ali osim ove misije za procjenu potreba, odnosno nakon te misije Drago mi je da mogu gospodinu Šulcu, predsjedniku Šulcu i predsjedniku Gros, Grojsmanu predati službeno ovo izvješće koje je rezultat naših kolektivnih napora. Hvala ti lijepa, Pet. Povjerenik Han sada riječ. Äh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, želim da se iskoristiti ovu priliku da zahvalim Europskom parlamentu i suradnicima Europskog parlamenta na organizaciji ovog tjedna Ukrajine. A isto je tako i na dolasku ukrajinskih parlamentarnih zastupnika. A obje strane, to je ispomenuo predsjednik Šulc, su trenutno u teškim vremenima, mogu bi se pomisliti da imamo bolj, da imamo druge stvari koje bi bolje bilo učiniti, ali mislim da je bitno ovaj dijalog na ovaj način eh, pretočiti u praksu, da to bude primjer kako za Europu, tako i za područje izvan Europe, da je moguće dakle, živjeti i u praksi ovakvu vrstu odnosa. Mi svi si želimo uspjeh za Ukrajinu, i e, u ime Europske komisije mogu ponovno e, naglasiti da imamo, da ćemo vam pružiti punu pomoć, punu podršku, pa i kada se radi o teritorijalnom integritetu, tu ne želimo imati ni milimetar ustupaka, tu se sve treba provesti i ispuniti i onda tek je moguće ukinuti sankcije. Ali obrnuto vrijedi isto. Situacija je teška na istoku Ukrajine i mi smo toga u potpunosti svjesni, ali to ne može biti izgovor da se ne potaknu potrebne reforme u toj državi. To je iznimno važno, uzevši obzir veličinu i broj stanovnika u toj državi. Treba isto tako priznati da unatoč svih poteškoća s kojima je sočena Ukrajina, a pretpostavljam da je zapravo to jedinstven slučaj trenutno diljem svijeta, te unatoč tome Ukrajina napravila značajni napredak u prošloj godini i to se temelji i na vašoj suradnji e, i na vašoj, na vašoj konstruktivnoj suradnji i na vaše djelovanje. Privremena provedba sveobuhvatnog i temeljnog sporazuma o o srednjoj u trgovini je jedan važan korak unaprijed. Ja sam u međuvremenu čuo da ukrajinsko vino koje je jako ukusno da se u međuvremenu može naći u dućanima i u supermarketima u Briselu. I stoga mogu samo pozvati sve one koji nisu naši ukrajinski prijatelji na to i siguran sam da će i u bliskoj budućnosti biti još i više različitih delikatesa iz Ukrajine u našim dućanima. Došlo je dakle do značajnih napredaka u reformama, ali još puno toga preostaje. Moramo otvoreno reći, što se tiče donošenja zakonodavstva, dakle sposobnosti za donošenje zakonodavstva, je Ukrajina pri samom vrhu, ali ono što mi pomalo nedostaje je odlučnost pri promjeni zakonodavnih odredbi i, da tako kažem, održivost tih provedbi. Dakle, i dalje se radi o tu reformi e, pravosuđa, radi se o tome da se doista oštro borite protiv korupcije. Uvijek iznova koristim priliku kako u Ukrajini, tako izvan Ukrajine da govorim sa e, ulagačima po pitanju mogućeg ulaganja u Ukrajini i mogu vas izvijestiti da se u načelu pozitivno promijenila slika u Ukrajini, ali da još uvijek mnogi kažu da se distanciraju od ulaganja baš zbog lokalne ili regionalne korupcije na koju se može naići, primjerice kada se radi o dozvolama za gradnju, kada se radi o pogonu tvornica i tako dalje. To je nešto što treba riješiti i što je od jako velike važnosti. Tema liberalizacije viznog sustava je isto tako važna. Znam da vas to jako okupira, mogu vas uvjeriti da je Europska komisija odlučna, da stvari krenu napred, ali na posljedku je na vama i na Ukrajinskom parlamentu hoće li se propisi izraditi na taj način da su oni u skladu sa već unapred dogovorenim kriterijama ili ne. A mogu iskreno reći, primjerice kada se radi o elektroničkoj izjavi o imovini primjerice i zastupnika Vrhovne rade, tu mislim da na tome još treba poraditi, jer je cilj da bude jasno kakva su imovinska stanja pojedinih zastupnika i to sada i isto tako i s pogledom u prošlost, a ne u budućnost. Mislim da je to uz dobru volju moguće brzo riješiti, a da onda i mi možemo brzo provesti ostatak. U tom smislu vam još jednom želim zaželiti sve najbolje za vaš rad. Ja sam u potpunosti svjesan da vaš posao nije lagan. Ukrajinski parlament je u određenom smislu e, uzor za mene svaki put kada ga uspoređujem sa parlamentima u drugim državama i što se tiče sastava parlamenta imate visoku i moralnu obvezu zato što morate penjeti, zato što ste penjeli duh pokreta Majdan u ukrajinski parlament i ta visoka moralna obveza i ta ambicija sada treba pretočiti u dijela. Ja vas mogu uvjeriti od strane Europske komisije, mi ne podržavamo niti pojedinačne stranke, niti pojedinačne ličnosti, već podržavamo načela, podržavamo pluralizam, transparentnost, demokraciju, vladavinu prava, to su one stvari na kojima se temelji europski projekt, a Ukrajina je dio Europe i u našem je velikom interesu da Ukrajina se još i više približi Europi, ako mogu tako reći, i u tom smislu vas srdačno pozdravljam da posao koji ste započeli da s njim nastavite i jednu zaključnu primjedbu, ako mi dopustite, treba isto tako ukazati na to da trebate iskoristiti tu priliku što ćete zapravo uh, u idućih nekoliko godina, što u idućih nekoliko godina zapravo nećete imati izbore. Molim vas, usredotočite se na provedbu. Europska unija, europske institucije, europski parlament, europska komisija, vijeće, svi pa i međunarodne financijske institucije su spremne vas, pod, vas podržati, spremne su stati uz vas, ali vi morate sami obaviti provedbu. Tu nema druge opcije i to, su za, to je zapravo ono što očekuju ljudi u Ukrajini, ali i izvan Ukrajini. Isto tako želim podržati ono što je rekao predsjednik Šulc. Ako se učine potrebni koraci u smislu reforme, onda će i budućnosti biti tako da ćemo osigurati financijsku podršku i mogu reći ne samo podršku europskih institucija, nego mislim i međunarodnih financijskih institucija, jer svi, još jednom naglašavam, svi imaju želju da Ukrajina bude priča uspješnica. A najbolji primjer da putem jedne mirne suradnje koja je orijentirana na bučnost, koja je orijentirana na demokraciju i blagostanje, da se mogu savladati nasađa iz prošlosti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodin Hane, hvala vam gospodo predsjednici na vašem radu. U ovoj dvorani vidim mnoge poznate osobe, mnogo poznata lica iz ukrajinskog parlamenta koje smo već susreli 2004. 2005. godine pri našem posjetu kada smo imali Majdan broj 1, zatim smo imali Majdan broj 2 i nadam se da smo uspjeli naučiti nešto na temelju pogrešaka iz Majdana broj 1 da sada imamo želju za reformama, vezano uz ovu primjedbu gospodina Hana, ankete koje se mijenjaju, ankete u javnosti nisu poticaj za nove izbore, na izbore se može izaći svake četiri godine i tako se onda može umeđu dotočiti na zakonodavni rad. Mislim da je to od odlučujuće važnosti. Želim vam dobar boravak u Veselu, u 18 sati imamo e, zajednički prijam, a od sutra počinjemo sa napunim radom. Hvala vam lijepa.